Dear colleagues, um, I think... Dragi kolege, mislim da ste svi čuli strašnu tužnu vijest koju smo zaprimili s Dasarske zračne luke, gdje je navodno došlo do napada. Situacija se još razvija, naravno mi to pratimo. Mi smo naravno šokirani zbog toga. I mi suosjećamo sa žrtvama i sa njihovim najbližnjima. Mi smatramo da je najprimjerenije što možemo učiniti to da ipak nastavimo s našim sastankom. Iako to imamo na umu, ali naravno mi ćemo izgliza pratiti dalje razvoj situacije i siguran sam da će cijeli Europski parlament primjerno reagirati na te činjenice jednom kada one budu proanalizirane. Dakle, za sad bih se tu zaustavio što se tiče komentiranja tih događaja i započeo bih s usvajanjem dnevnog reda. To imamo jednu dodatnu točku vezano uz e, delegiranu uredbu, vezano uz ex ante doprinose za sanaciju financijskih dogovora. Ako nemate prigovora, smatram da je dnevni red usvojen. Također moram zatražiti odobrenje zapisnika s prethodnih sjednica, to je dakle 15. 18. 22. 23. veljače i drugi ožujak. Ti zapise su usvojeni. Imam nekoliko kratkih priopćenja. Podsjećam članove da će zajednički sastanak nekona i budžeta se održati sutra od 9 do 11.30 kako bismo raspravili o dva radna, dokumenta koje pripremaju Rajmar Boge i Pamaš već, naša dva izvjestitelja vezano uz proračunski kapacitet eurozone 19. travnja od 9 do 11.30 će odbor Ekon organizirati ovdje u domu javno saslušanje o tome kako možemo ojačati nacionalne e, službe za tržišno natjecanje kako bi one bile jače, kako bi bolje mogle provoditi zagodavstvo. Nacred programa je na internetskoj stranici našeg odbora, a registracija je isto tako otvorena i možete se prijaviti na internetu. To su priopćenja. A sada možemo prijeći na točku broj četiri. To se radi o javnom saslušanju sa Daniel Nuj, predsjednicom nadzornog odbora Europske središnje banke. Htio bih pozdraviti Daniel Nuj na ovom javnom saslušanju. To je važno saslušanje zato što je to javno saslušanje vezano uz predstavljanje drugog godišnjeg izvješća Europske središnje banke o jedinstvenom nadzornom mehanizmu kao što to predviđa interinstitucionalni sporazum između Europskog parlamenta i SBA. To je izvješće koje pokriva nadzorne aktivnosti SBA u 2015. godini. Što više kao što znate, parlament je nedavno, dakle na prošloj plenarnoj sjednici, usvojio svoje vlastito prvo godišnje izvješće o bankovnoj uniji i time delegiramo e, i tu posvećamo velik dio tog izvješća i prvoj godini jedinstvenog nadzornog mehanizma i stoga je ovo dobar trenutak da napravimo evaluaciju te godine. Naš izvjestitelj je rekao da je to inače vrlo pozitivno. Mi smatramo da je prva godina SSM-a vrlo uspješna, a Isto tako smo i identificirali neke probleme, neka pomadežna pitanja, nešto što možemo početi, a to se nalazi u vašem izvješću. Sada mogu predati riječ Daniel na, za izlaganje. Izvolite Daniel Hvala vam. Dobro jutro gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Najprije moram reći da sam jako tužna zbog ovih najnovijih vijesti sa briselskog aerodroma, no kao što je predsjednik rekao, moramo nastaviti sa radom. Ja ću vam danas predstaviti godišnji izvještaj Europske središnje banke o našim nadzornim aktivnostima. Kada sam prošle godine bila kod vas, tek smo krenuli sa provedbom jedinstvenog nadzornog mehanizma. Nije imao niti pol godine, imao je dobru budućnost, ali nije imao nikakvu prošlost. A danas možemo analizirati ovih godinu i pol um, nadzora banaka u Europi. Napravili smo dobar napredak u osiguranju čvrstih, e, oštre i poštenog nadzora u okviru bankarske unije u protekloj godini. Danas ću se koncentrirati na sljedeće. Prvo, ključne razvoje u bankarskom sektoru, zatim ostvarene napretke u usklađivanju metodologije nadzora, zatim nadzorne opcije i diskrecijska prava. Treće, govorit ću o doprinosu razvoju međunarodnog regulatornog okvira i o ostalim ključnim projektima e, bankarskog nadzora ESP-a u 2015. Prije nego što završim, kratko ću se osvrnuti na prioritete nadzora za 2016. Prije nego što krenem, dopustite mi da e, zahvalim gospodinu Gualtieriju, koji je izvjestitelj mm, na vrlo konstruktivnom izvješću o bankarskoj uniji. Mm, taj je izvještaj vrlo važan kanal koji će nam pružiti povratne informacije e, i mišljenja parlamentarnih zastupnika. Dopustite mi da krenem sa općim Mm, zbivanjima u bankarskom sektoru. Opći rezultati banaka koje nadzire ESP su se, unap su se znatno popravili 2015. i to uglavnom zahvaljujući makroekonomskim uvjetima i e, potrebnim naporima kako bi se popravile bilance banaka i to onih banaka koje je pogodila kriza. No pred bankama su i dalje brojne druge krize, niske kamatne stope i Sveukupni, e, sveukupna profitabilnost značajnih institucija se djelomično upravila 2015. Povrat na vlasnički kapital bio je u prosjeku 4.6%, što je porast od 2,8% u usporedbi sa proteklom godinom. Ta bolja situacija je posljedica manjih kreditnih gubitaka, a to je rezultat boljih makrogospodarskih uvjeta dobit od naknada od upravljanja imovinom te e, dobit od e, portelja dužničnih vrijednosnih papira su također doprinijeli povećanju mm, prihoda banaka. No, još uvijek moramo raditi na održivosti ovih e, pozitivnih pomaka. Gospodarska situacija je i dalje, gospodarske prognoze su i dalje slabe, a niske kamatne stompe bi mogle ostati niske još dosta vremena. Prošle godine situacija će postati situacija će postati sve teža. Niska profitabilnost za uh, nadzornike, zato što to bi moglo utjecati na srednjoročnu održivost određenih poslovnih modela. Neke institucije bi mogle imati problema zbog toga što će imati ograničen pristup na financijska tržišta. Europska središnja banka će pažljivo procijeniti održivost poslovnih modela banaka u sljedećih nekoliko kvartala. Cilj te procjene je osigurati da banke se mogu oduprijeti cikličnim razvojima i strukturalnim izazovima. Velika količina problematične prethodne aktive predstavlja drugi veliki izazov za banke. Nenaplantivi krediti negativno utječu na profitabilnost i na kapital te e, negativno utječu na sposobnost banaka da pružaju nove zajmove klijentima. Taj problem ima nekoliko uzroka, osim opće ekonomske krize, to su recimo loše bankarske prakse, te neučinkoviti pravni i pravosudni okviri za e, rješavanje stečajeva i oporavka banaka u nekim zemljama. 2015. banke su odradile značajan napredak kad je riječ o rješavanju nenaplativih e, kredita, tako što su unaprijedile svoje procedure i mm, povećale razine pričuva. Neke zemlje su također provele potrebne pravne i strukturne reforme. Europska središnja banka je mm, tjesno surađivala sa bankama 2015. kako bi razvile pojedinačne i mm, prilagođene akcijske planove. No, mm, rješavanje loših e, kredita će potrajati još nekoliko godina. A dopustite sada da kažem nekoliko riječi o usklađivanju nadzornih praksi. <clears throat> Kao što znate, 2015. provedena je SREP, dakle supervi, e, nadzorna ocjena po prvi puta i to u skladu sa zajedničkom metodologijom E, u procesu je sudjelovalo oko 120 najvećih banaka u europodručju. E, razine kapitala i razine likvidnosti dakle su područja koja su bila pod direktnim nadzorom Europske središnje banke. Metodologija Europske središnje banke je u skladu sa europskim propisima i oslanja se na najbolje prakse unutar same bankarske unije te na preporuke međunarodnih tijela. Mislim da smo ostvarili sveobuhvatni pristup e, procjenjujući profitabilnost institucija i primjenjivali proporcionalnost. Kombiniramo kvantitativne i kvalitativne elemente kroz e, stručni pristup. Na taj način osiguravamo dosljednost, ali istovremeno vodimo računa o specifičnim e, potrebama institucija. Zatim, detaljne usporedbe i horizontalne analize su bile moguće po prvi puta i na taj smo način omogućili svim institucijama da budu procijenjene na dosljedan način i promovirali smo integrirani, integrirano jedinstveno bankarsko tržište. No, jednaka prava za sve ovise o usklađenim pravilima prema kojima posluju banke. Kao što znate, diskrecijska prava mm, ili opcije u bonitetnom nadzoru su ključni izvor različitosti kad je riječ o pravilima nadzora. Ako se to ne uskladi, opcije i nacionalne diskrecije E, znači da ne, ako se dakle, te opcije diskrecije ne budu uspjele uskladiti, znači da će biti potpuno nemoguće nadzirati banke u bankarskoj uniji. Pardon, imamo tehničkih problema. Form into an ECB regulation on an ECB guide after taking into account also Nakon što se uzima u obzir također i feedback eh, onoga što smo zaprimili u javnim konsultacijama, službeno smo to usvojili prošli tjedan i on će postati operativne 2016. godine. To je važan, ali ne i zadnji korak rada ECP-a prema tome da postignemo jednake uvjete za sve. Drugo, što se tiče završne faze, to se tako nastavlja kako bismo harmonizirali još sedam dodatnih OND-a u 2016. godini. Osim toga, ECB procjenjuje isto tako i na razvojan način kako možemo harmonizirati opcije i diskrecije za manje značajne institucije u uskoj suradnji sa nacionalnim nadležnim službama. Kao što znate, dok su nacionalne službe zadužene za direktan nadzor eh, a ESP eh, e vrši nadzor nad cijelim sustavom banaka u eurozoni. Mi trebamo imati konsistentni E, bankarski nadzorni pristup i za manje značajne banke. dopustite mi sada da vas izvijestim o tome kako kontaktiramo međunarodne regulatorne forume i o razvoju međunarodnog regulatornog okvira. E, bankovni nadzor SBA aktivno je sudovao u radu Baslovo odbora o bankovnom nadzoru, to je pod kraticom BCBS, i nadzornog tijela, to je grupa guvernera i čelnici nadzora. Finalizacija preostalih e, reforma politika Basel 3 je za nas e, prioritet. Naši predstavnici u različitim radnim grupama BSPS-a su dali svoju stručnost, svoj input tim raspravama što je dovelo do finalizacije nekoliko ključnih dosijeja. To uključuje okvir o tržišnom riziku, isto tako kao i tretman e, udjela banaka u ukupnom kapacitetu apsorpcije duga, zatim revizije standardiziranog pristupa za kreditni rizik i operativni rizik, reforma da se pojača usporedivost, aktive na rizikom, e, gdje se koriste napredni načini za procjenu kreditnog rizika, dakle modeli, obrada kapitala za e, jednostavnu transparentnu usporedivu sekuritizaciju. U tom dosjeu vi sudjelujete naravno kao su zakonodavac a isto tako se bavimo i sa tretmanom e, kamatnog rizika u knjizi o bakarstvu. Bakarski nadzor SBA je također bio prisutan i u drugim dijelovima rada koji su u programu BSBS-a tijekom ove godine iduće godine, uključujući i reviziju potencijalnog tretmana izloženosti prema javnom dugu. Dopustite mi da se sada dotaknem kratko četiri drugih e, važnih projekata na kojima smo radili 2015. godine, ali i da spomenem naš svakodnevni nadzorni rad. Kao prvo, nadzorni nadzor SBA doprinosi razvoju okvira Europske unije za upravljanje krizama koji se temelji na BRD-u i na jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Mi smo potpisali memorandum o razumijevanju s jedinstvenim sanacijskim odborom kako bi olakšali suradnju i komunikaciju između SBA i SRM-a. Kao drugo, prije nego što smo preuzeli nadzor na odgovornosti, SB je proveo sveobuhvatnu procjenu relevantnih banaka 2015. godine. E, to smo napravili za devet institucija. Pet od tih banaka nije prošlo test što se tiče njihovog ukupnog manjka kapitala koji je iznosio 1,74 milijardi eura. Dio, dio toga smo već uspjeli pokriti pomoću povećanja kapitala i drugih prihvatljivih mjera koje su banke poduzele od siječnja 2050. godine kao teče. U prvom ciklu su inspekcije na terenu. Proveli smo otprilike 240 inspekcija od 2015. godine. Nacionalni supervizori su doprinijeli Izgleda da se trenutno događaju drugi napadi u drugim dijelovima grada, stoga bi možda najbolje bilo da sada nakratko prekinemo sastanak kako bismo pobacili te događaje i kako bismo mogli kontaktirati sa službama u domu pa da vidimo kako Europski parlament smatra da bi bilo najbolje da postupimo. Robert, ja u potpuno se razumijem činjenicu da je nekim zastupnicima to potrebno, ali to je upravo ono što žele oni koji nas napadaju, da prestanemo sa življenjem. Ja predlažem da nastavimo, život se mora nastaviti. Hvala vam. Ja predlažem kratku stanku da procijenimo što se dogodilo i kako će stav zauzeti Europski parlament. Ja moram kontaktirati predsjednika i kvestore, možda moramo vidjeti kako se pozabaviti pitanjima sigurnosti. Dakle, kratko ćemo sastanak, zatim ću vas uvijestiti o nekako kako ćemo nastaviti. Dakle, Imamo sada jednu stanku od 10 minuta, to predlažem, onda ću vas obavesti o tome što ćemo dalje. Wow. Dear colleagues, I had Dragi kolege, konsultirao sam se sa nadležnim službama u ovom domu, koji naravno izbliza prate razvoj situacije. Zgrada je sigurna i oni predlažu da dok ne zaprimimo daljne priopćenje, da čak jako je teško, psihološko gledano, ali da nastavimo s našim sastankom. Isto i kako bismo odasle u poruku o si uvijek govorila iz toga predlažem da nastavimo sa sastankom. Naravno, kad zaprimimo neko priopćenje, onda ćemo postupiti na postupiti prema tome. Stoga ću sada vratiti riječ Daniel Nui koja može nastaviti sa svojim izlaganjem. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja sam završavala sa opisom ono, našeg posla sa odborom iz Bazela i prije svega sam spomenula reviziju prudencijalnog tretmana izloženosti prema javnom dugu. Dopustite mi sada da se kratko svrnem na četiri drugih važnih projekata na kojima smo radili tijekom 2015. godine. A ne, samo malo, ovo sam već spomenula, sjećam se. Dakle, što se tiče koordinacije sa jedinstvenim sanacijskim mehanizmom, sa sveobuhvatnom procjenom novih e, banaka, njih devetero, i sa prvim ciklusom inspekcija na terenu, gdje smo imali 240 inspekcija koje smo već proveli 2015. godine. Nacionalni nadzornici su doprinijeli sa 95% resursa za provedbu inspekcije na terenu, dok je SP doprinio sa 5% pomoću svoje centraliziranog odjela za inspekcije na terenu, to je jedan mali odjel koji nadzire su tako inspekcije kako bi smo imali homogenu primjenu metodologije koje se primjenjuje. Zatim kao četvrto, više nego pola od svih značajnih institucija koriste barem jedan interni model za izračun svojih regulatornih kapitalnih zahtjeva. 2015. godine pokrenuli smo e, rad vezan uz ciljanu reviziju internih modela. Cilj je da se promiče e, uniformna implementacija koja je sukladna tih modela. Prije nego što zaključim, dopustite mi da se usredotočim na e, široka područja vezano uz naše nadzorne prioritete za 2016. godinu. Ti prioriteti su vezani uz procjenu ključnih rizika s kojima su suočene banke pod nadzorom SBA. Ključne rizike smo, ključne smo identificirali u suradnji sa nacionalnim nadležnim službama e, gdje smo dobili input iz zajedničkih nadzornih timova, e, imali smo i mikropotencijalne i makropotencijalne analize SBA, a isto tako izvještaje banskih tijela. Što se tiče ključnih rizika koje smo identificirali, tu imamo poslovni model i rizik vezan uz profitabilnost banaka. To su najznačajniji rizici, a zatim imamo i druge rizike koje su ražne važnosti, već o tome gdje se gdje, gdje se pojavljuju u okviru bankovne unije država članica. Tu imamo kreditni rizik, e, povišenu razinu e, loših kredita, zatim e, vezano uz prinos, imamo rizik od zakazivanja sustava, rizik vezano uz upravljanje, rizik od javnog duga, geopolitički rizik i sve veća ranjivost potračućih ekonomija. Zatim kibernetički rizik i informacijsko-tehnološki rizik vezan uz napadaje isto tako vezano uz regulatorne kapitalne zahtjeve. Kako bismo se suočili sa tim ključnim izicima, SB je usvojio pet prioriteta za svoj nadzor 2016. godine. To su poslovni model i rizik od profitabilnosti, kreditni rizik gdje se stočimo na loše loše zajmove, kapitalna, kapitalni zahtjevi, zatim rizik od upravljanja i kvalitete podataka i likvidnost. U nekim slučajevima će ti rizici i dalje biti relevantni 2017. godine. Dopustim da zaključim da se kod SSM-a ne radi samo o tome da imamo snažnog supervizora kako bi banke bile sigurne, nego se radi i o tome da doprinesemo integritetu jedinstvenog tržišta i da se pobrinemo da banke mogu na siguran način imati pristup resursima i koristiti te iste resurse kako bi financirali inovaciju, ulaganje i rast. U tom smislu harmonizacija nadzornih praksi neće biti dovoljna ako su pravila različita. Zbog toga smo sada krenuli s jednim projektom, sa tim projektom opcijama i diskrecijama. Ali eh, SB ima svoje granice kada se radi o tome što može učiniti kako bi harmonizirala potencijalna pravila u SSM-u. Naime, zakonodavstvo Europske unije daje različite opcije državama članicama koje oni mogu iskoristiti putem nacionalnog prava. ESB je isto tako vezan uh, uh, uz to što imamo različito nacionalno zakonodavstvo vezano uz neharmonizirane kapitalne, uh, uz neharmoniziranu direktivu o kapitalnim zahtjevima a tu imamo mnogo bankovnog zakonodavstva i tu je malo toga što SB može učiniti kako bi potaknuo nadalje harmonizaciju. E, tu je potrebna zakonodavna intervencija. I što se toga tiče, zahvaljujem vam e, što ste pozvali na zakonodavnu harmonizaciju u vašem godišnjem iznosu, izvješću o bankovnoj uniji i što ste pozvali na to da se više oslanjamo na e, uredbe, a ne na direktive kada se o zakonodavstvu bankovne unije. Hvala vam na vaše pažnje. Hvala svima i hvala na ovom izlaganju i hvala vam na vašem radu. E, sad se nas obavijestili o ovoj prvoj godini vaše aktivnosti i kao što ste u samom izvješću e, rekli, vi imate otvoreni transparentan dijalog sa Europskim parlamentom. Prelazimo sada na pitanja. Burkharda danas nema. Želi li možda netko drugi od kolega Pučana uzeti riječ? Ako ne, preći ćemo na sljedeće govornike. Evo, Pablo. Biće to na kraju Brian. Hvala eh, predsjedniče i hvala gospođu Nui na svim primjedbama ovaj dan koji je vrlo težak za sve nas u Briselu. Mene zanima nešto vezano za e, to što je Irska središnja banka uzela, e, donijela stroža pravila vezane za bonitet i e, za kredite. Iako je sada došlo do stabilizacije cijena. Dakle, središnje banke bi morale fleksibilno raditi s takvim mjerama one koje će postrožiti situaciju za slučaj da cijene e, stanova se povećaju ili mogu olabaviti situaciju za slučaj da te cijene padnu. To je jedna stvar koja me zanima, a druga, da li mislite da je raspoloživost kuća i stanova trebao biti pokazatelj makrobonitetne situacije. E, hoće li zapravo središnje banke monetarne politike prilagođavati fleksibilnim uvjetima na tržištu. I još jedno pitanje. S vašeg stanovišta kakvi rizici mogu postojati za financijski sektor u slučaju da Velika Britanija izađe iz, iz Europske unije. Neke smatraju da bi i sa iz londonskog sitija neke tvrtke otišle u druge zemlje Europske unije. I dakle trebalo bi bismo se pitati što e, da dođe do insolventnosti takve jedne ustanove tko bi plaćao te dugove država članica ili SSM i je li SSM proučio rizike vezane za Brexit? Hvala. Uh, po pitanju mjera uh, koje je donijela uh, IRS Europska središnja banka, radi se o makrobonitetnim mjerama. Kao što sam vam zadnji put rekla, mislim da su te mjere bile vrlo korisne i vrlo je korisno baviti se različitim rizicima vezanim za stambene kredite ili e, pak za slučaj e, krize vezane za nepokretnu imovinu. Odluka koju je Irska banka donijela je odluka koju u potpunosti poštujem. E, Europska središnja banka mogla bi nadopuniti te mjere za slučaj e, da se je to potrebno, a da se ništa nije napravilo, mogla bi poduzeti neku inicijativu. Međutim, u ovom slučaju to nije bilo tako, to su nacionalna nadzorna tijela poduzeli kao i nacionalna središnja banka. Osobno smatram da je to bilo vrlo mudro jer postoji 19 različitih načina e, izdavanja stambenih kredita e, europskim građanima. Prvo e, što sam tražila od kolega kada smo mi počeli s radom jest da načine nešto što sam ja nazvala osobnom iskaznicom stambenih kredita u pojedinim europskim državama. Mi ćemo objaviti nešto upravo o različitoj vrsti stambenih kredita u europodručju vrlo, vrlo skoro, možda čak i prije kraja ovog tjedna. Za slučaj da se ponuda e, stanova i kuća, e, dakle trebala, bili se ona trebala uzeti u obzir kao jedan od makrobonitetnih pokazatelja? Ja mislim da da, jer e, za slučaj da ponuda utječe na razinu cijena i ja moram reći da je to nešto što se treba e, uzeti u obzir, ali ne mogu odgovarati o području monetarne politike jer niti sada, niti sam se ikada ranije bavila monetarnom politikom u Europskoj središnjoj banci. Sasvim su to dva odvojena dijela, jedan koji se bavi monetarnom politikom, a drugi koji se bavi nadzorom. E, što se tiče izlaska Velike Britanije, neću niti pokušavati e, predvidjeti ishod tog referenduma, niti e, e, okarakterizirati količinski na bilo koji način e, eventualni izlazak Evropske, e, Velike Britanije iz Europske unije. Ne znam hoće li tvrtka iz Citija otići drugdje u Europsku uniju Međutim, u europskim propisima to već sve stoji. Postoje banke koje su e, značajne, možda ćemo imati i e, još značajnije e, ustanove. Možda ćemo trebati i imati i E, drugačija pravila, ali e, mogu tu vidjeti i neke prednosti da se otvori veći broj radnih mjesta u kontinentalnoj Europi. Međutim, neću sada uopće komentirati tu situaciju. Hvala, riječ ima Eliza Ferreira. Puno hvala. Činjenica jest da mm, nam današnji dan i to što se događa ne dopušta da se dovoljno koncentriramo na e, današnju temu dnevnog reda i nisam e, toliko koncentrirano pratila vaše uvodno izlaganje, moram priznati. Međutim, ipak osvrnut ću se na par stvari koje sam primijetila. Govorite o tranziciji e, prethodne kulture Evropskog bankovnog sustava na novu kulturu koja će e, biti vezana za zakonodavstvo što ga je donio ovaj parlament u posljednjih nekoliko godina. E, ustanovljena su nova tijela, recimo u vašem slučaju SSP, jedinstveni nadzorno tijelo. Što mislite, kakve su poteškoće u toj tranziciji? Postoje neuravnoteženost prilagodbe na novu situaciju, ako sagledamo situaciju. Da li vi kao jedinstveni ono, nadzorno tijelo to uzimate u obzir? Naročito me zanima što mislite o ovoj situaciji duge stagnacije na makroekonomskoj razini koja se odražava na profit banaka. A isto tako to je vezano i za velik broj e, loših zajmova koji su e, nenaplativi. To se sve isto tako vezano i za nova pravila o sanaciji. Ono što vidimo u nekim tržištima i u nekim držištima i u nekim državama je nestabilnost e, i nepovjerenje u budućnost. Protiv toga se moramo boriti. Nije to rezultat bankovne unije, već po mom mišljenju to je rezultat tranzicijskog perioda. Želim vas dakle pitati u kolikoj mjeri postoji e, e saznanje o svemu što to obuhvaća zajedno sa tim jedinstvenim nadzornim tijelom. Hvala lijepa na vašem pitanju. Slažem se da smo u tranzicijskom periodu koji je težak. To objašnjava i previranje na tržištu početkom godine i prilagodbu e, starog sustava bailouta na novi bail-ina. Ulagači nisu odmah shvatili tu situaciju, niti e, koje će posljedice to imati na njih. Svakako smo svjesni te situacije. Znamo da je potrebno da budemo fleksibilni radi te prilagodbe Potrebno je za to vrijeme i to uzimamo u obzir. Vi ste spomenuli nenaplative zajmove. Rekla sam u više navrata da je put pred nama dug i da će trebati puno vremena da se riješe svi aspekti te tematike. Međutim, zahvaljujući sveobuhvatnoj procjeni, upravo mi smo identificirali i napravili zajedničku, e, jedinstvenu zajedničku definiciju koje je dalo Europsko bankovno tijelo o e, nenaplativim zajmovima. E, ta definicija nam daje vrlo dobre temelje da na osnovu njih možemo e, to pitanje rješavati na ispravan način. Mislim da smo zapravo na dobrom putu da riješimo sva ta pitanja. I svakako ćemo uzeti u obzir poteškoće koje postoje u ovoj situaciji. Radi se o nečemu međutim što možemo u potpunosti ostvariti i na kraju ćemo imati e, e, dobre banke u cijeloj Europi. Načinit ćemo to zahvaljujući nacionalnim nacionalnim tijelima, nacionalnim nadzornim tijelima koji će nam dati svo iskustvo rada kao i okvir E, koji im daje e, sam SSM i e, morat ćemo dakle primijeniti sve odluke koje se nameću. Hvala lijepa. U međuvremenu ste vjerojatno svi dobili prvo priopćenje naše opće uprave SAFE u parlamentu kojem nas obavještavaju da je povećan e, stupanj sigurnosti, odnosno pripravnosti u samoj zgradi i oko nje i e, svima nama savjetujemo da ostanemo u zgradi. Ja bih rado govorila na njemačkom. meine Frage bezieht sich auf moje pitanje vezano uz nenaplative zajmove koje ste spomenuli, non-performing loans. Vi ste, mislim, s pravom ukazali na to da su tu različiti razlozi, općeniti gospodarski razvoj, recimo, ali isto tako i strukturni razlozi. E, tamo se radi o e, mjerama za strukturiranje ili o mjerama za provedbu bankrota. Mene zanima što vi mislite u kojoj mjeri što se tiče nenaplativih e, zajmova u eurozoni, koliko je tu razlog e, taj općeniti gospodarski razvoj Posebice želim ukazati na različiti ekonomski razvoj tih nenaplativih kredita u eurozoni naspram tih istih u e, Sjedinjeničkim državama. Tu je udio njih do 2010. godine bio dakle isti i u Americi kod nas, ali od 2010. imamo tu različiti razvoj. Imamo jasan sada pad nenaplativih kredita u Sjedinjeničkim državama, a visok porast istih u eurozoni. Moje pitanje s tim u vezi je sljedeće. Mislite li vi da je to vezano uz različite, makro, različite makrofinancijske razvoje, taj razvoj je malo bio bolji uz SAD-u nego u Eurozoni, ili mislite da razvoj u makrofinancijskom razvoju nisu bili toliko jaki da bi to dovelo do ovakvog razvoja pri nenaplativim zajmovima? Moje drugo pitanje je vezano uz ono što ste rekli o zakonodavstvu o e, bankrotu kao jednom strukturnom faktoru. Nije mi jasno što točno pod tim mislite. Ja bih smatrao da krediti uvijek e, stoje kao nenaplativi zajmovi u knjigama banaka sve dok te banke nisu e, rekli da žele odustati od svojih zahtjeva. Ali s druge strane banka naravno može uvijek pomoću otpisivanja prihvatiti i gospodarsku stvarnost, čak i ako postoje određeni zahtjevi na koje banka ima pravo pravno gledano. Dakle, ja si postavljam pitanje možemo li tu pomoću politike otpisa nenaplativih zajmova utjecati na bilance banaka kao što je to moguće recimo pomoću zakonodavstva o bankrotu. A vi kao nadzorno tijelo me zanimalo smatrate li vi to vašom zadaćom, dakle da stavite naglasak na pojačan otpis nenaplativih zajmova i što bi se s time zapravo dobilo kada bi došlo do otpisa duga, jer onda je taj novac nestao. Uh, well, uh, e, Ti e, zajmovi zapravo predstavljaju različitu situaciju ovisno o tome tko je izdao i tko je primio te zajmove, jesu li to mala ili srednja poduzeća ili neka druga poduzeća i tako dalje, a sve ovisi i o e, pravosuđu. Ne radi se o nečemu što je jednostavno rezultat ekonomske situacije. Postoje raznovrsni čimbenici koje utječu na tu situaciju. Sve počinje s ekonomskom situacijom u većini slučajeva, međutim i drugi čimbenici su prisutni. Moramo uzeti u obzir sva moguća rješenja. Ponekad se radi o korištenju okvira za posebna jamstva, poput onoga što je načinjeno u Italiji. A ponekada se je aktiva posebnim ulagačima koji su spremni prihvatite i pobrinuti se za takvu aktivu. Ili se pak e, gleda e, sama računovodstvena situacije banke i analazira se koje će se zajmovi jednog dana moći, a koji se nikada neće moći naplatiti. Postoje također i zakoni o stečajevima gdje se gleda i na kolateralu. Još relativno nedavno bilo je slučajeva kada zapravo nije bilo uopće u mogućnosti da se dođe u takvoj situaciji do kolaterale. Dakle, ponekada te države nisu dobro ne, ne raspolažu pravilnim instrumentima, ali moram reći da se situacija na tom planu sve više poboljšava. U e, samim E, bankama sada se sve više e, počinju e, počinju biti u situaciji da mogu nešto napraviti sa takvim zajmovima. Treba li ih masovno otpisati? Ne mislim da se jednim jedinim instrumentom da se jednim jedinim instrumentom sve može riješiti i da ga se može primijeniti u različitim situacijama, u različitim zemljama. E, ja mislim e, da e, bismo trebali kao rješenje imati zapravo jednu zdravu situaciju u kojoj se zajmovi i krediti koji su preuzeti trebaju jednostavno vratiti a i banke bi morale imati kao cilj da e, novac koje su posudile povrate. Radimo s naše strane sve što možemo, prihvaćamo sve dobre savjete, uključujući i suradnju s MMF-om. MMF e, ima puno stručnjaka koji su dobro upoznati s tim pitanjem. I e, mi se oslanjamo također i na razvinu najboljih praksi u 19 zemalja koje nagledamo. Hvala Silvi Gular. Hvala. Hvala vam što ste nam omogućili da ponovno nastavimo s radom odbora. Razumijem da smo napravili kratku stanku, ali e, bojim se da ćemo, smo opet ušli u razdoblje gdje ćemo se morati braniti pred ljudima koji će nas e, stalno pokušavati napadati. Ja mislim da je ovo i korektnije s obzirom na našu gošću koja je danas došla iz Frankfurta. Zanimaju me pitanja vezane za nadzor banata. Možete li nam s jednom pragmatični e, način E, reći što se može poboljšati u vašem radu, recimo vezane za banke i osiguranja, vezano za IOP-u ili pak neki aspekti koji mogu biti vezani za ESMU. Koje su dakle bitni aspekti na tom planu? Drugo, ne znam dijelite li moje mišljenje, ali nedavno se puno govorilo o problemima u eurozoni vezana za tržište gdje one zemlje koje nisu u eurozoni se nalaze u manjini. O tome se puno razgovaralo po pitanju britanskog pregovaranja pogodbe s Europskom unijom. Međutim, meni se čini da je zapravo u ovom času sreća biti u eurozoni i pitam se nisu li oni koji su izvan eurozone ti koji narušavaju situaciju, narušavaju i štete eurozoni. E, ja ću, ako mi dopustite, odgovoriti na engleskom jeziku kako bi me e, većina e, prisutnih mogla razumjeti. Što se tiče revizije SSM-a i cijelog nadzora koji ćete vi pokrenuti, osvrnuli ste se i na EBU i na IOP-u imamo sa te dvije ustanove najbolje moguće odnose. Ja sam već toliko godina u svemu tome i moram reći da nemam tu nikakav sukob interesa Međutim, kako bi se europski glas čuo u ovoj instituciji, iznenačujući se da predsjedavajući EBE i OPE nemaju, e, nemaju pravo glasa. Evo i tu je osoba koja predsjeda EBOM, pa to je jako dobro. Mi nemamo glasačko pravo u EBI, mi smo promatrači. Međutim, imamo izvrsne odnose i to daje određenu težinu e, našim gledištima, iako nemamo glasačka prava. Poteškoće e, koje imamo i razlog zašto je naš rad malo složeniji jest da ne postoji delegacija e, po pitanju sec a što znači da se ama baš svaka odluka mora donositi na razini nadzornog e, odbora, što znači da moramo jako, jako puno toga raditi što i nije sam nadzor. Postoje također i područja gdje nadležnost nije uvijek sasvim jasna, ne zna se točno tko bi što morao raditi. A postoje i neki dijelovi e, uredbe kojim se e, preuzima Basel 3 ili pak e, aspekti, pravni aspekti zaštite potrošača. Međutim, postoji jedna velika siva zona vezana za e, nacionalna nadzorna tijela gdje ne samo trebali nešto napraviti SSM, Europska središnja banka ili nacionalno nadzorno tijelo. Isto tako ne samo trebali nešto napraviti putem u upućivanja uputa nacionalnom nadležnom tijelu koje usput budi rečeno znači da imamo tu puno više posla nego li da to isto napravimo sami. Dakle, pojašnjenja i usklađivanje bili bi magični koncepti kojima bi se naš rad olakšao je li eurozona problem e, za jedinstveno tržište? Ne vjerujem, mislim da je vrlo važno da e, radimo ono što radimo u eurozoni, a naročito usklađivanje e, koje, za koje smo se opredijeli kad se radi o nacionalnim opcijama imate 19 zemalja koje su radile na različite načine, a sada odjedanput mogu raditi na sličan način. Mm, u svim e, banko, svi bankovni sustavi Europske unije e, su e, sada u boljem stanju i mm, to je svakako pozitivno za Europu. Ali vjerojatno sam pristrana, ja mislim da je eurozona apsolutno fantastična stvar i neću komentirati što mislim o tome da e, netko ne želi biti u eurozoni. Ja e, jednostavno kažem da je to odluka onih koji žive u tim zemljama. Hvala, sada Fabio De Hvala vam. Ja bih također e, govorio na njemačkom. I ja želim izraziti sučut sa svim onima koji su postali žrtvom ovih napada u Briselu i želim isto tako reći da mislim da trebamo nastaviti s radom ne zbog toga što bi bilo, to pokazalo da nemamo suosjećanje nego zato što moramo nastaviti dalje s radom. Imam jedno pitanje koje se tiče harhac e, banke tu je sada došlo do sporazuma između Europske komisije i Šlezvig e, Holšana i Hamburga, dakle saveznih pokrajina i HSH e, će sada odustati od 8,2 milijardi eura vrijednih e, zajmova a od toga treba preuzeti Šlezvig Holstein 5 od 6,2 milijardi eura, a HSH želi se odeći još dodatnih 2,3 milijardi eura, to jest predati to tržištu. Mislim da imamo tu pad eh, kupovne cijene od 40%, imamo to jamstvo od 10 eh, milijardi eura, ali sada evo imamo već 8 milijardi eura koje, koje smo s ovime izgubili i ako se uzme u obzir da vlastite vrijednostice i vlastiti portfelji bi dobili samo slabu cijenu na tržištu, to bi moglo dobiti do toga da se to jamstvo u potpunosti već e, iscrpi ili da se čak i prijeđe iznad te granice. Što vi mislite o tome, koja je vaša prosuda i kako vi mislite da će e, izgledati daljnja mogućnost poslovanja HSH Nord banke e, vezano uz održivost te banke ako ne dođe do za nacije. I ako imamo vremena, želim vas pitati koliko mislite da su um, rezultati SES testova bili pozitivni za brzorastuće ekonomije i što se tiče koliko obveznica, svi znamo kako su u Italiji ili u Njemačkoj, što se tamo dogodilo, jedan umirovnik se u Italiji e, objesio zato što su njegova životna, zato što njegova životna ušteđevina iskorištena za bail-in. E, mislite li vi da je bilo ispravno uopće tako nešto napraviti s tim umirovljenikom i što mislite vezano uz potrebnu reformu strukture banaka, budući da se tu radi o investicijskim bankama, to su one banke koje moraju iz svojih knjiga uzeti ta sredstva kako bi mogli podnijeti te gubitke. Mislite li da bi se mi u Europskom parlamentu dalje trebali zalagati za bankovnu strukturnu reformu kako bi riješili taj problem banaka koje su prevelike da bi se pustile da propadnu? Mislim da u Njemačkoj taj problem i dalje e, postoji budući da se i dalje koriste, koristi equity za Berlin. Ispričavam se. Moram vas prekinuti jer e, u protivnom nećemo imati dovoljno vremena za odgovor. Hvala vam na pitanju. Ako sam dobro razumjela, prvi dio vašeg pitanja se odnosio na Njemačku banku koja trenutačno razgovara sa Europskom komisijom o jamstvu koje je dobiveno u kontekstu državne e, pomoći. Dopustite mi da ne komentiram pojedinačne slučajeve. I jučer kada sam otišla iz Frankfurta, pregovori su još bili u tijeku, tako da bojim se da vam ne bih mogla ni dati točne informacije o toj banci no sigurna sam da će banka obavijestiti tržište na Blackberryu sam, dok sam putovala u Brisel, vidjela da se nešto događa. Što se tiče stresova, što se tiče testova otpornosti, ako mislite na sveobuhvatnu procjenu, mi smatramo da smo odradili dobar posao, najbolje što smo mogli. Brojne su banke bile podvrgnute testu i za sada nismo otkrili nedostatke. Niti kad je riječ o brzo rastućim e, gospodarstvima, jer taj se scenarij značajno promijenio. A da, oprostite, to nisam bila shvatila. Kao prvo, mi e, ne usvajamo scenarij. O tome glasaju članove EBE, a mi tamo nemamo glasačkih prava. To sam i ranije spomenula. A priprema se kroz Europski e, odbor za sustavni rizik koji dobiva jako puno informacija. Neke dolaze od Europske središnje banke, neke od Europske komisije, ali ne i od nas. Dakle, to dolazi od ljudi koji se bave gospodarskim pitanjima. I ja mislim da je to tako i dobro, zato što mi uzmemo scenarij koji nam se e, ponudi. Što se tiče koliko obveznica koja se, koje se prodaju uh, klijentima, potrošačima, da, imate pravo. Ovdje je riječ o zaštiti potrošača. Ja sam se nekada bavila upravo zaštitom potrošača na mojoj prethodnoj dužnosti. To više nije moj zadatak. Ali da, istina je. Takvi bi se instrumenti trebali prodavati uz potpunu transparentnost a ljudi koji ih kupuju, bilo da su e, potrošači ili e, ulagači, moraju jako dobro razumjeti što kupuju. Strukturna reforma banaka, e, mislim da je to vrlo osjetljivo pitanje, zato što banke imaju ogromnu ulogu u financiranju gospodarstva. 70% sredstava dolazi iz banaka, 30% dolazi sa tržišta. U SAD-u je situacija obrnuta. Stoga nam je e, u Europi potrebna snažna dimenzija za stvaranje tržišta ako želimo pomoći e, tvrtkama koje nastoje dobiti pristup na to tržište. To znači da definiranje tržišta mora ostati sa komercijalnim e, bankama, a ne ići sa trgovačkim dijelom banaka ako dođe do odvajanja. To je napravljeno u francuskim i u njemačkim e, zakonima i mislim da je to dobro. Na početku ove godine smo vidjeli e, Dakle, o odvajanju se još uvijek nije glasalo, ali na početku godine smo vidjeli E, da je kriza ove godine bila e, drugačija od one prošle godine. Hvala vam. E, paragraf 11 u našem izvještaju o naučenim lekcijama daje istrpne informacije o tome, dakle o tome kako se institucija smatra dovoljno kapitaliziranom ili ako se ne smatra dovoljno kapitaliziranom. Isto tako tu smo opisali metodologiju za evaluaciju izloženosti trećih zemalja, tako da možete tamo to pročitati. Isto tako svjesni smo i vaše uloge u donošenju odluka u EBA-u. Sveniki Gold, izvolite. Ova situacija mm, me stvarno potresla, ali pokušat ću postaviti pitanje. Najprije da se nadovežem na ono što je pitao uh, Fabio. Da, SSM ima i mandat zaštite potrošača. Nedostatak zaštite ulagača i potrošača mm, može dovesti do financijske nestabilnosti te do posljedica koje su vezane uz bonitet. Zanima me da li radite nešto po tom pitanju, budući da tu imate mandat. Drugo, u vašem sam godišnjem izvještaju vidio ali najprije bih vam čestitao. Dakle, na strani 32 ste rekli da ste za 30 postotnih poena povećali um, zahtjeve za 2015. i 2016. Pitam se je li to prociklično u trenutačnoj situaciji u kojoj se nalazi eurozona. Htio bih razumjeti kako vodite računa o činjenici da postoje razlike u makrogospodarskoj situaciji pojedinih zemalja članica. Što se tiče Njemačke, Bundesbank je u svojem izvještaju o financijskoj stabilnosti rekla da 30% stambenih kredita u Njemačkoj se daju dakle po 100% e, vrijednosti e, imovine, a to je poprilično neuobičajeno na njemačkom tržištu kredita. I na kraju, što se tiče okidača, iz jednog pisma lobista sam e, doznao da već primjenjujete tu podjelu u e, zahtjevima iza drugog stupa. Možete li nam objasniti kako to činite? Za koji dio stupa 2 smatrate da je potpuno obvezujući kad govorite o NBA, e, NBA mm, okidaču i koje dijelove smatrate neobvezujućima? Nije mi još uvijek jasno zašto se stup 2 e, dijeli na obvezujući i na malo manje obvezujući dio i koji je, je pravni temelj za takvu odluku. Hvala vam e, na pitanjima o stupu, o drugom stupu te o mogućnosti procikličnosti. U prosjeku zahtjevi iz e, drugog stupa su povećani za 30% e, poena ove godine. Još bih dodala da je većina bankara koja je vidjela zahtjeve iz e, drugog stupa, to je povećanje zahtjeva iz drugog stupa, da su te banke već imale taj kapital. Tako da nismo stvorili potrebu za dodatnim kapitalom. Zatim bilo je jako puno zemalja u kojima su banke e, dobro kapitalizirane, zahtjevi iz drugog stupa bili su jasni i nismo trebali utrošiti jako puno vremena da bismo znali da li će nešto biti 8,5% ili 9,5% kada je u većini banaka dakle to bilo iznad 10%. Ova je aktivnost uglavnom provedena za banke kojima nije bilo stalo do stupa broj 2 jer su već i onako imale bile iznad tih vrijednosti. Cilj svega ovoga je bilo zapravo da imamo jednaka pravila, a ne da definiramo je li nešto 9, 8,5% ili 10%. Dakle, to je u principu bila samo tehnička korekcija bez značajnih e, posljedica. Tek nekolicina banaka, manje od 10, nisu e, imale te kapitalne zahtjeve, zahtjeve za kapital, e, za sada je donesena takva odluka, no većina njih je već ostvarila profit koji je bio potreban kako bi se pokrili troškovi ovih dodatnih zahtjeva iz drugog stupa. toga smatram da ovo nije stvorilo e, problema sa e, procikličnošću ili kontracikličnošću. A što se tiče buba, dakle Bundesbanke, da, cijene e, stanova i kuća u Njemačkoj se kreću u jednom e, neuobičajenom smjeru, a kada smo na e, forumu za makroprudencijalne mjere razgovarali o tome, stambeni krediti su dakle uvijek vrlo važna tema naših rasprava, tako da o tome vodimo računa, ne u smislu da smo poduzeli E, određene mjere na razini Europske unije, ali poduzimaju se makroprudencijalne mjere, mm, to čine nacionalna nadzorna tijela, a ESP ima mogućnost intervencije. Još bih rekla da kontraciklične pričuve su sada na razini nule upravo zbog te situacije. Spomenuli ste pismo lobista. Mislim da bi bilo dobro da ga objavite. To bi nam svima bilo e, interesantno. Da, možda i malo preinteresantno. Dobivat ćemo još više pisma ako e, smatraju da e, ćemo ih objaviti. Većina e, tih pisama i onako bude objavljena od strane samih autora. Kada razgovaramo o srepu, dakle procjeni poslovanja kreditnih institucija, iznašli smo aktivnosti oduzeli 25% e, bodova svakoj zemlji koja je bila u okviru SSM-a, programa SSM-a. Dakle, smanjili smo to za 25 bodova i to u, kod svih banaka, a 30% dodavanje 30% e, poena je bilo dobra ravnoteža. Mi to zovemo e, omjer koji se odnosi na rano upozorenje. To su smjernice koje su opisane i u dokumentu Europske komisije. To znači da banke znaju da ako se približe zahtjevima iz drugog stupa i uđu u e, području omjera za rano upozorenje, da će dobiti pismo od nas u kojem će, ćemo mi zatražiti da budu oprezniji zato što se približavaju tome te da što će učiniti kako bi mm, se vratili e, na e, situaciju u kojoj će ispuniti zahtjeve koje se odnose na e, kapitalne zahtjeve. izgleda da e, niste dovoljno dobro analizirali dokument komisije. No to ovo nije bilo rezultat e, tog pisma lobista. Kada smo došli do odgovarajućih e, razina, Željeli smo povećati tih 30 e, bodova, to je bio prvi razlog. Thank you. Hvala vam. Da, ja mislim da je e, dokument e, komisije bio vrlo koristan. Hvala, sada Marko Vali. Hvala, ja se također pridružujem e, izrazima sučuti žrtvama i slažem se. Najbolji način za borbu protiv terorizma jest e, ne prekinuti sa svojim e, aktivnostima. Ja imam tri pitanje, pitanja za gospođu Nui. Kako smo vidjeli od početka krize, Europske institucije su se koncentrirale na procjenu rizika banaka i to više na kreditni rizik nego na financijski rizik. I to se koncentriralo na one sustave čije su se banke više koncentrirale na realno gospodarstvo, poput recimo Italije, a nisu se koncentrirale na bankarske rizike koje su mnogo rizičniji. To je recimo, e, to su sustavi u sjevernim zemljama Europe, recimo Njemačka i Francuska, imaju sistemske banke koje imaju vrlo visoki rizik. A što se tiče bankarske unije o kojoj smo upravo glasali u parlamentu, tu također e, stoji jedna točka koja se e, odnosi na procjenu imovine kada se radi na ocjenama u okviru SSM-a. Dakle, treba to malo bolje analizirati i usredotočiti se na to, a ne samo na kreditni rizik. Jer u protivnom možemo um, svaliti cijelu krivicu na bankarske sustave koji možda i nisu krivi za cijelu financijsku krizu na globalnoj razini. Stoga, trebalo bi imati malo više volje u nastojanju da se riješe realni problemi financijske krize ili se želi samo svaliti sva krivica na kredite, a da se pritom zanemari glavni problem, sustavni problem e, banaka. To su znači trećerazredne, e, trećerazredna aktiva. A isto tako jedna stvar se odnosi na e, državne obveznice koje više nisu bez rizika. Na taj način ćemo također možda kazniti gospodarstva i bankarske sustave koje su značajno pretrpjele od ove krize. Trebali bismo tražiti jedan progresivniji pristup i smatram <clears throat> da ako ćemo državne obveznice smatrati da više nisu bez rizika, da ćemo samo stvoriti još dodatne e, poteškoće. I zadnje pitanje koje se odnosi na Italiju. Trenutačno se razgovara o spajanju e, banaka u Italiji i s jedne strane vlada smatra da spajanje e, dvije banke može dovesti dakle, do veće, čvršće, stabilnije banke, a s druge strane SSM smatra da će dvije nestabilne banke samo stvoriti još jednu veću e, nestabilnost. Eto, možete li nam to pojasniti? Thank you very much. Um, well, uh, you mentioned that we focus more on... Hvala vam. Spomenuli ste da se više koncentriramo na kreditni nego na financijski rizik. Ne, ja moram reći da to nije tako. Mi se koncentriramo na sve oblike rizika za banke. I napravili smo sveobuhvatnu provjeru tržišta. Manji broj banaka je nosio taj rizik, tako da možda taj dio našeg posla nije bio toliko vidljiv, ali ako ponovno pročitate metodologiju koju smo koristili za procjenu e, tržišnog rizika i kreditnog rizika, vidjet ćete da je to bio i tekako zahtjevan e, zadatak. Naravno, vodimo računa o svim e, oblicima bankarskog rizika i procjenjujemo koji su sadašnji rizici, koji bi se mogli pojaviti u budućnosti i to je važan dio e, rada naših e, nadzornika, te naravno onda kako e, se nositi s takvim rizicima. Što se tiče državnog od rizika održivnog duga. Vi spominjete potrebu za inkrementalnim procesom i ja se slažem. Riječ je o vrlo teškoj situaciji, to je kao o nenaplativim izloženostima. Treba vremena da se to riješi, zato što je to osjetljiva i vrlo teška tema. Počinjemo sa različitim situacijama i upravo to i činimo. Uzimamo si vremena. Bazilski odbor eh, radi trenutačno na tome i dat će svoj prijedlog. Nakon toga će Europski parlament odlučivati o tome kako će se to prenijeti u e, zakonodavstvo. Vi ste zakonodavno tijelo, ne, me, ne ja. Ja ću, tu, e, ja ću alat za rješavanje ovog problema dobiti od vas. Neću ja ići mijenjati pravila igre. Ja jednostavno nadzirem prema e, ovlastima koje su mi dodijeljene uredbom. Što se tiče talijanskog slučaja spajanja banaka, Mislim da je to jako važna e, aktivnost i treba je e, procijeniti između ostalog i zbog toga što bi to mogla biti prva u nizu sljedećih spajanja u drugim zemljama. U drugim zemljama su se također događala spajanja banaka koja su onda dovela do stvaranja lošije banke od onih koje su bile prije spajanja. Tako da radimo sa talijanskim kolegama kako bismo definirali pravilne zahtjeve, dakle ni više niti manje od onoga što je potrebno. To treba procijeniti i banka mora biti snažna od samog početka. To će biti treća talijanska banka i ona mora se moći nositi sa svojim, e, sa drugim natjecateljima na tržištu i talijanskom i u drugim zemljama. Zato i radimo ovaj posao nadzora. Pozdravljamo spajanja Vana u Italiji, no ta spajanja moraju biti uspješna. A da bi bila uspješna, Mm, moramo definirati nekakve zahtjeve nadzora koji će biti smisleni. Jasno mi je da će se možda prihvatiti zahtjevi esb e i čitala sam u talijanskim novinama e, da jedna osoba o tome odlučuje. Pa ja nemam takve ovlasti, o tome odlučuje odbor za nadzor. I mora postojati vrlo snažan dogovor, um, rekla bih čak konsenzus, ako ne i velika većina kada donosimo takve odluke. Thank you. Hvala vam, Burhard Balz. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Ja imam dva pitanja za gospođu Nui. Kao prvo, Europska središnja banka je ponovno smanjila referentne kamatne stope i to je sada povijesno gledano najniža kamatna stopa. E, recimo, još je snižena kamatna stopa za obveznice, a kao šefica SB-a e, onda vjerojatno možete biti kritični prema ovoj monetarnoj politici. Stoga vas pitam, je li se danas poput takvih monetarnih politika samo prebacuje rizik, e, baš kada se radi o klasičnim bankarskim sektorima i o privatnim e, ulagačima, klasični modeli banaka ne mogu se više nositi i biti konkurentni na tržištu, kako se može zaštititi te aktivnosti bankarskog sektora. I kao drugo, e, Europska ko sanacijsko tijelo traži obligatorni minimalni standard kod MRE od, od najmanje 8%. SSM e, i e, Europska središnja banka bi to trebala usko surađivati i trebali bi svi ići u istom smjeru. Moje pitanje je kako ćete ovdje poduprijeti vašu kolegicu Elke Krönig. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na tim pitanjima. Što se tiče razine kamatnih stopa, razumijet ćete da neću komentirati monetarnu politiku SBA. E, ali ono što vidim kad radi o bankama je izazov vezan uz profitabilnost. Zbog tih kamatnih stopa njihove razine. Ali to nas nosi neke prednosti. Kada se primjer radi o kakvoći kreditnog rizika, to je nešto što je pomatično u nekim državama, a zahvaljujući ovoj situaciji banka i e, kreditori se bolje nose sa nenaplativim zajmovima. Dodala bih da je to također i prilika za banke. da na više dubinski način promisle o održivost njihovih poslovnih modela. Banke imaju tu alate na raspolaganju, ako pogledamo odnos um, um, prihoda i rizika u eurozoni. Taj odnos je raznolik, ali često je dosta visok a to naznačuje da postoji još, još e, moguće da se postiže i veća učinkovitost kada se radi o tom pritisku do stvarivanja profitabilnosti koje nose svom kamatne stope. Isto tako digitalizacija imamo sve više potrošača, prije svega iz mlađih generacija, koji traže takve vrste bankarskih usluga. Dakle, banke moraju posjediti svoju situaciju i krenuti u tom smjeru. Inače će ih ugroziti takozvani fintech koji se kreće velikom brzinom. Isto tako digitalizacija može doprinijeti smanjenju e, tog troška veznih uz odnos e, prihoda i rizika. Što se tiče sanacije, definicije e, MRL-a koji su ove godine iznijeli koje je ove godine iznijela jedinstveno sanacijsko tijelo, da mi moramo uh, e, usklađivati sa jedinstvenim sanacijskim odborom. Moramo im pružiti sve potrebne informacije kako bi oni vršili svoj posao. Čak i ako nismo sigurni što oni trebaju, što ne trebaju, mi bismo trebali biti velikodušni i bolje je da dobiju više informacija nego manje. Iskreno govoreći, to je dosta jednostavno jer je Elka König bila jedna od članova utemeljitelja SSM-a. Mi se dakle dobro poznajemo, ona pozna SSM, zna za njegove mogućnosti i evo, mogu vam reći da mnogo razgovaramo jedno s drugom Rekla bih da u prosjeku se čujemo dva do tri puta tjedno. Dakle, rekla bih da to dosta dobro funkcionira. Oni su krenuli sa poslom u prošloj godini, to je tek e, dakle, prva godina sanacija, je vrlo osjetljiva stvar i rad jedinstvenog sanskog odbora je složen, a mi ćemo im svakako pružiti svu pomoć e, koju možemo. Hvala, Bernard Monod. Gospođo predsjednice, hvala vam što ste ovdje. Kao prvo, na ovaj tužan dan, moj klub zastupnika i ja želimo izraziti našu sučut žrtvama ovih terorističkih napada. A u okviru zakonodavstva o bankovnoj uniji ja dajem prednost sigurnosti klijenata nad bankama i želim čuti vaše mišljenje što se tiče prodaje subordoniranih e, e duga e, individualnim osobama. Ta prodaja doprinosi li ona stabilnosti ulaganja? individualni ulagači e, su e, takvavaju e, svoje, svoje vrijednostice naspram drugih sudionika na tržištu i stoga može doći do panike na tržištu ako dođe do nekih izravnih događaja. Isto tako imamo i obvezu buy and ball od nekoliko velikih sistematskih banaka. Zapravo, sanacija Talijanske banke su pokazale da kućanstva zapravo zadržavaju svoj dug sve dok sama banka ne propadne. I stoga mislim da je u tom su naše europsko zakonodavstvo e, prevezne naravi. Umjesto da ih zaštitimo, a oni prema vama nisu pravi klijenti banaka, mi e, im dajemo tu mogućnost da kupe takve vrijednosnice. Dakle, kućanstva će kupiti i upiti te toksične vrijednosnice i e, a ostali dionici koji su iskusni će napustiti brod prije nego što on potone. Stoga mislim da bi prodaja takvih sublinih vrijednosti sad trebala biti propuštena samo institucionaliziranim subjektima i možda možemo iznati prijedlog u tom smjeru, ali možda SP želi više zaštititi primatne banke nego e, štediše i građane. Odgovorit ću na engleskom na vaše pitanje. Kako bi me što više osoba razumjelo? Mislim da je sigurnost klijenata banaka vrlo važno pitanje. Dakle, što trebamo uh, i nuditi malo prodajnim kupcima, a što ne. E, ali, eto, dogodilo se to da mi zakonodavci nisu predali tu ovlast nadzorne službe tržišta u svakim od 19 država su one koje odlučuju što se može ponuditi e, potrošačima, a što se treba ponuditi ulagačima, primjerice kada se radi prije svega se radi o vlasničkom kapitalu i nekim drugim vrstama proizvoda. Jednom kada se donesu te odluke, što bi dakle trebalo se prodati e, malim potrošačima ili ne. Onda zatim postoje nadzorne službe u svakoj državi koji su zaduženi za zaštitu potrošača i čija je zadaća da se e, ne prodaju te vrijednosti na krivi način, da e, potrošač jednom kada želi kupiti taj proizvod da je dobro informiran. To je vrlo važna odgovornost i tu govorim iz iskustva, zato što sam nakon 2016. godine bila zadužena za to pitanje u Francuskoj. No, to ni, ne spada u moju odgovornost i e, kao rezultat toga ja nemam nijednu osobu koja bi se mogla posjetiti tom pitanju zato što to jednostavno ne spada u moj posao. Imamo ESMU također, dakle instituciju koja regulira e, nadzorna tijela za tržišta u tih 19 država, pa čak i u cijeloj Europi i ona je ta koja se može pozabaviti tim pitanjem. Unija kapitalnog tržišta koja se trenutno razvija će nam vjerojatno pomoći tome da se ojača zaštita europskih ulagača Može li SB izdati preporuke? Ne, nitko to ne bi razumio. Kada bi mi počeli zadirati u mm, ono što nije u ovlastima koje smo mi zaprimili. Danas vam mogu reći da bi ulagači trebali dobiti pravilne informacije. Ne bi trebali kupiti ono što ne razumiju. To je dosta osnovno pravilo koje je važno. Ako ne razumiju što kupuju, onda to jednostavno ne bi trebali kupiti. Sad je vrlo jednostavno. No, što se tiče svega ostalog, ja nisam zadužena za tu osjetljivu zadaću, ali spremna sam pomoći e, svojim kolegama kojima je povjerenja ta zadaća. I zapravo sam, ne ovaj tjedan, već prošli tjedan, imala sastanak s mojim kolegom iz ESME, Stevenom Majerom, i mi smo raspravljali o ovome. Ja sam mu rekla da se oslanjam na njega kako bismo se sigurali da ulagači razumiju da smo sada u jednom drugom svijetu, da imamo potpunu provedbu direktive o BRD-u, da imamo e, potpunu isto mogućnost da se ulagače pozove na bail-in. Dakle, ono što se u potpunosti samo garantira to su e, polozi, štedni polozi do 100.000 eura. Točka. Hvala vam lijepa, Jakov von Weizsäcker. Da, hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Mislim da je ovo dobar znak da smo i na i prilikom ovakvog dana mogli provesti uspješno javno saslušanje. Gospođa mi u ovom odboru ćemo tijekom 2016. godine raspravljati mnogo o EDISA, dakle Europsko jamstvo za zaštitu štednih pologa. U tom kontekstu ćemo također raspravljati o pitanjima u kojoj mjeri je potrebno dalje smanjavanje rizika za bankarski sustav. Imam nekoliko pitanja vezano s to za vas. Kao prvo, smatrate li da je tome doista tako, da bismo trebali kako bismo se pozabavili e, e, moralnom opasnošću Edisa krenuti u dodatne mjere smanjenja rizika, a ako da, onda se postavlja pitanje kako će bi trebalo izgledati takve mjere. I od dosta toga se trenutno nastavlja po o tome koliko velikodušni bismo trebali biti, a nam se da ćemo biti dovoljno velikodušni, vezano uz e, pričuve za MRL. Zatim imamo i ono što je bum pokrenuo vezano uz eh, odnose. Zatim eh, što trebamo učiniti sa eh, izloženošću prema javnom dugu. To je naravno posebno pitanje upućeno vama i to, je moj omiljeni dosije, to je dosije restrukturiranja banaka i vrlo mi je bilo drago čuti da ste nedavno u Baden-Badenu održali predavanje njemačkim poduzetnicima gdje ste na proznici broj 8 e, govorili o restrukturiranju banaka i da ste to pohvalili kao sredstvo da se e, mogu bolje odvojiti e, rizične aktivnosti od klasičnih aktivnosti. Možda biste mogli govoriti i o prednostima takvog odvajanja kada bi to postalo potrebno. Hvala vam to bi bilo dakle moja glavna pitanja, prije svega vezano u smanjenje rizika u okviru EDIS-a. Hvala vam lijepa. Što se tiče Edisa, mi naravno pozdravljamo dovršetak bankovne unije, pozdravljamo prijedlog komisije za europski sustav e, jamstva za zaštićenih pologa. To je onaj stup koji trenutno nedostaje u bankovnoj uniji. I dobro je znati da su tijeku rasprave kako bi se to uspostavilo. Za nas je važno da doprinose banaka u fond za zaštićenih ponuka da će biti uspostavljeno na temelju procjene rizika, dakle vezano uz procjenu rizika svih banaka u Europskoj Europskoj uniji, a ne samo vezno uz nacionalne subjekte. Što se tiče podjele rizika, mi smatramo da ako se EDIS izgradi na temelju smanjena rizika, da bi onda to, te dvije stvari trebalo ići istodobno. Dakle, trebalo imati primjerenu postupno uvođenje e, cjelokupnog Edisa to je važno kako bi uzeli u obzir različite, različita stanja u državama članicama u pitanju zaštićenih pologa. Dakle, postupno uvođenje je važno kako bi se prešlo na taj novi sustav i trebalo bi donijeti dane zakonodavstvo kako bi se im ostvarili svi uvjeti za sve u bankovnoj uniji, kako bi se dalje smanjio rizik u bankovnom sektoru. Dakle, mi smatramo da je smanjenje rizika i podjela rizika da su to dvije mjere koje se međusobno mm, nadopunjuju i osnažuju i time bismo osnažili bankovnu uniju. Dakle, to ne bi trebao biti preduvjet. Ono što je sada važno je da imamo jasne vremenske ciljeve, jasni plan puta prema e, završenom Edisu, da imamo ko osiguranje osiguranje da bi se to trebalo smatrati kao jedna prelazna faza pri potpunom osiguravanju štenih pologa. I evo, moj savjetnik bi predao odgovor na vaše zadnje pitanje što se tiče strukturnih reformi, što se tiče prednosti, odvajanja aktivnosti banaka. Mislim da je prije krize bilo viška aktivnosti na tržištu, viška trgovačke aktivnosti, banke koje su vršili takve operacije, njih je zapravo kriza i pogodila i oni su značajno, one su značajno smanjile takvu vrstu operacija, ali naravno oni bi mogli jednog dana zaboraviti e, lekcije iz prošlosti i možda će doći u iskušenje ako primjerice se vrši preveliki pritisak na to da se ostvari profitabilnost i onda bi se mogle vratiti ponovno tim istim aktivnostima ili operacijama s kojima mogu dobiti jako brzo profit, ali koji su vezani i uz velik e, rizik koji se kad kad pretvara u gubitak. Dakle, mislim da je korisno o tome razmisliti. No, ipak mislim da kada pogledamo što se napravilo u Njemačkoj, Francuskoj, možda i u nekim drugim državama, da je to dobar, dobro rješenje. Imamo e, komercijalno bankarstvo, bankarstvo za pojedince, imamo velike blokove, isto tako e, operacija takozvanog market makinga, što bi se moglo priključiti e, aktivnostima trgovanja ali financiranje tih aktivnosti bi u tom slučaju bilo skuplje. Trošak za potrošače bi bio veći i onda bi bilo ponovno manje tih aktivnosti ili bi to postao sastavni dio komercijalnog bankarstva kao baš komercijalno bankarstvo. Ja imam dosta čvrste stavove o ovome. Mislim da je ovo što je do sad napravljeno dosta razumno Nadzornici su zaprimili ovlasti s kojima mogu procijeniti postoji li procjena da se razdvoje aktivnosti ili ta potreba ne postoji. Hvala vam. Hvala, ali kasnimo tako da više nemamo, nemamo vremena, nažalost. Prelaš Perez. Hvala vam, gospodine predsjedniče, draga Daniel Nui. Mi sada se bavimo reformi o SRS-u. Mislim da ste to dobro iznijeli vašim uvodnim riječima. Što više gledam to, onda vidim da smo imali i nove računovodstvene mjere kako bismo se osvrnuli na zabrinutosti banaka i prije svega na zabrinutost banaka i javila se onda ideja da bi se za sektor osiguranja možda e, trebalo e, trenutno obustaviti primjenu tih normi dok se očekuje da e, SB izradi odgovarajuće norme koje bi bile više prilagođene sektoru samog osiguranja. No, imamo dakle ta dva sektora koja smo već dobro identificirali, ali vidimo isto primjerice kad se radi o dugoročnim ulagačima da postoji zabrinutost o e, e, procikličnom karakteru, karakteru koji bi mogao imati e, SRM. Dakle, trebali bismo moći imati dugoročna ulaganja u dobrim uvjetima. Ja vjerujem da ćete se vi iz bankarskog gledišta početi baviti tim pitanjima, ali vi imate dosta dobar pregled, pa biste možda mogli procijeniti je li Pogledač tog e, FRS-a 9 zabrinuo bankarski sektor i postoji li neka norma s kojom možemo se na zabrinutosti e, računovođa vezano uz pravu vrijednost i uz pravi spektar svega onog gdje bismo trebali primjenjivati tu normu. Hvala lijepa. Moram reći da nisam toliko pesimistična o IFRS-u 9, e, toliko koliko vi. Znam da postoje neki koji smatraju da će se povećati korištenje e, računovodstva na temelju prave vrijednosti kada se počne primjenjivati to pravilo IFRS 9. Ali to nije sastavni dio naših procjena u SPL. I što se tiče dugotrajnosti financijskih instrumenta. E, SP gleda na novi e, model e, procjene gubitaka u okviru IFRS-a kao dobru ravnotežu između toga da imamo, dakle, imamo transparentnost i da imamo istodobno i financijsku stabilnost. Mi smatramo da je novi model, ako se primjerno primijeni, da, da bi on trebao kao rezultat imati bolju pravovremenu prepoznavanje kreditnih gubitaka i da će pomoći tome da se ublaži procikličnost i FRS-a 39 kojih će ova norma zamijeniti. Što se tiče e, novog modela takozvanog edge accountinga, da tu e, smanjujemo volatilnost e, gubitaka tako što širimo mogućnost strategije koje se mogu koristiti i to bi trebalo pomoći dugoročnim ulagačima. Dakle, mi dobro, mislim pozitivno procjenjujemo IFRS 9. I možda da to potvrdim još pred svima vama, mogu vam reći da niz banaka nije toliko entuzijastičan što se tiče ifrs 9, da, su, da se oni baš boje toga da će biti prisiljene više uzimati u obzir dimenziju financijske stabilnosti pri ranom prepoznavanju problema. U svakom slučaju mi već izbliza pratimo provedbu IFRS-a 9 zato što želimo da dođe do glatkog prijelaza. Ne želimo da banke odjednom e, shvate da će morati poštivati više propisa nego što su to očekivali. Dakle, imamo radne skupine, radimo također sa revizorima kako bi svi dobro znali posljedice ovoga. Ja sam, dakle, posljedno nastrojena prema ovome i mislim da bi bilo odlično kada bi parlament mogao e, ubrzo isto tako pozdraviti te nove standarde kako bismo se pominuli da banke budu posvećene tome, da, da, da se pripreme za ove nove mjere i to u pravo vrijeme. Ne, ne, ja nikoga ne krivim. Vi ste mi dali mogućnost da kažem što mislim i eto, to sam i učinila. Kad kad razgledam sa bankarima koji kažu zašto nas tjeraju da se pripremamo za IFRS 9 kad imamo mnoštvo vremena i ta odluka još nije donesena. Dakle, čim se donese odluka, bit će i meni lakše. Ja tu eh, imam određenu zadaću da ispuniti, dakle trebamo pripremiti banke da znaju da vrijeme brzo ističe i da se moraju početi pripremati. Hvala, Ramon Haregui. Hvala vam. Hvala vam, gospođo Nui. Htio sam vam postaviti tri pitanja o mogućim posljedicama monetarne politike Europske središnje banke. Što bi se moglo dogoditi u sljedećih nekoliko mjeseci ili godina i kakve bi posljedice mogle biti na štediše i na klijente banaka? I to u tri konkretna aspekta. Prvi se odnosi na uspostavu klauzula nula na e, stambene kredite. Na taj način se želi ispjeći da e, kamatne stope budu negativne i zato se počelo s uvođenjem te odredbe nula. Što mislite o tome? Drugo pitanje se odnosi na sljedeće. Postoji mogućnost da neke banke negativne e, kamatne stope prenesu na svoje štediše. To znači, zato što i banke trpe od e, negativnih kamatnih stopa zbog depozita u središnjim banaka. I treća stvar, u nekim zemljama se krenulo sa uspostavom, sa pokretanjem zapravo uh, ograničavanja povlačenja banaka sa uh, bankomata. Što vi mislite o te tri uh, mogućnosti koje bi se mogle dogoditi? Hvala vam. Well, Prije svega, Nadzorno ni odbor e, pokušava u potpunosti e, shvatiti tih 19 različitih načina dodjele stambenih kredita u različitim zemljama. To je samo po sebi priličan izazov. Nakon toga moram reći da nam je jasno da postoje e, razlike u e, interesima banaka i e, potrošača, njihovih klijenata. A konačno je pitanje da e, u tome da se dobro zaštiti potrošač. To zapravo trebaju raditi nacionalna nadležna tijela, a ne Europska središnja banka. Mi u Europskoj središnjoj banci bavimo se pitanjem nadzora, a pitanje nadzora je proučiti e, koji e, rizik postoji za banke u takvoj situaciji? Je li taj rizik vezana za, za profit, za nešto drugo, koji su razmjera mogući rizici i e, koliki nam je manevarski prostor po tom pitanju da mi kao nadzorno tijelo dobro odradimo svoj posao. Što se tiče kreditnih rizika ili profitnih rizika, sada je situacija takva da nije nužno da mi interveniramo. Za slučaj da se situacija promijeni, mi ćemo ponovno nešto po tome poduzeti. A kakvi su rizici za banku? E, I e, je li tu također se pojavio u banci rizik ponašanja? Nije li se možda na odgovarajući način poštovala zaštita potrošača? Dakle, to bi uključivalo i rizik ponašanja. Hvala lijepa. E, moramo sada završiti i nema više vremena da druge kolege postave pitanje. Kasnimo iz e, razloga koji su vam poznati. Zahvaljujem se ovdje Daniel Nui koja je došla na naš sastanak. U svakom slučaju e, ovo saslušanje održava se u teškoj situaciji i teško je dakle bilo um, u potpunosti na e, tome raditi. Formalno ćemo se sastati ponovno na jednom slušanju 13. lipnja, ali možda ćemo vas pozvati jednom da dođete govoriti uz izuzeće javnosti na e, jedan e, sastanak gdje bismo govorili o samom izvješću. Hvala lijepa na samom izvješću, na dolasku i na ovih godinu i nešto e, otkako vaše tijelo djeluje. bah, il va falloir camper au, il va falloir camper au Parlement alors.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 that is dear colleagues, uh, um, I think... Dragi kolege, mislim da smo e, dali dobar znak time što smo održali e, prvu točku dnevnog reda i tu je bila Daniel Nui ali sada je situacija drugačija utoliko da je prvi potpredsjednik koji ima druge dužnosti, on je potpredsjednik za sigurnost, on sada ima druge nadležnosti i mnoge druge kolege nisu mogli doći na sastanak. Predlažem stoga da odgodimo ovu točku dnevnog reda kako bismo u potpunosti E, razgovarali e, sa pregovaračkim timom. Ispričavam se Andreji i Riji, ali mislim da je u ovom času moja odluka ispravna, najbolja koja se može donijeti. I sada ćemo dakle zaključiti e, sastanak. A za sada je sastanak predviđen u 15 sati. O, to i dalje ostaje na snazi, međutim kontaktirat će vas sve za slučaj da dođe do procjene jer će se u parlamentu donijeti odluka o načinu koji ćemo nastaviti s aktivnostima. Gospodine Fox, izvolite. A, hvala predsjedniče. Svjestan sam toga da su kolege iz Europske bankovnog tijela došli da razgovaraju s nama, a nekoliko zastupnika je došlo razgovarati s njima, među njima i ja, pa e, moram reći da mi nije jasno zašto odgađate ovu sesiju jer mislim e, da bismo trebali nastaviti s radom. Ja sam razgovarao sa koordinatorima. Činjenica da izvjestitelji na ovu temu nisu na raspolaganju, a radi se o nadzoru e, delegiranih i provedbenih akata. Evo, ni komisija nije tu. A, ne, ispričavam se, e, komisija je došla. Znači, vi ste rekli da to nije vezan turistički čin, već da nisu tu. E, ne, to je povezano s tim zato što izvjestelji nisu u mogućnosti bili ostati na sastanku zbog izuzetne situacije u kojoj se nalazimo. A naročito e, gospodin Tajani je podpredsjednik zadužen za pitanja sigurnosti Europskog parlamenta. A ta situacija rezultirala je činjenicom da većina e, zastupnika koja je trebala govoriti na e, povoj točki dnevnog reda nije u mogućnosti da bude tu i zato sam odlučio da se odgodi ova točka dnevnog reda. Hvala.